Okay, Dobro jutro, kolege. Izvjestitelj će morati za prvu točku otići na drugi odbor i moramo krenuti sa 17. točkom našeg dnevnog reda. No prije no što vas pozdravim, e, želimo pozdraviti predsjednike komisije. Dobrodošli natrag na ljetne stanke. Želimo i vama dobrodošlicu Točka 17 je privremeno izvješće o VFO-u 2021. do 2027. godine stajalište parlamenta u cilju postizanja dogovora. Znamo, zato što smo već višekratno raspravljali o tome da je komisija je predstavili svoj prijedlog VFO-a, a naš odbor je u svoje mišljenje o VFO-u izvjestitelj je bio Pal Rubik. I isto tako, E, isto tako i dakle instrument DCI i isto tako e, u dokumentima potvrđujemo da novi VFO treba imati nove instrumente za susjedstvo i e, razvojnu pomoć. Mi smo poduprli integraciju i u sam proračun i isto tako proširenje fondova. Ovo smo usvojili prije komisije, prije nego što je komisija dala svoj prijedlog, a sada imamo prijedlog komisije VFO-a i ovaj prijedlog uključuje jedinstvenu odredbu NDECA, instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju koji uključuje i DCI kao instrument, te isto tako e, Fond za susjedstvo, Dakle, integrirani su kroz EDF e, sama e, pomoć e, za humanitarna pitanje zaseban predsjednici u okviru sastanka komisije i zajedno sa odborom AFET i naš odbor priprema izvješće vezano uz instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju. Mi smo u procesu suodlučivanja zajedno sa odborom AFET vezano uz nove instrumente. Sada imamo su za naš odbor, to je Frank Engel E, odbor za proračune je nadležni odbor vezano uz privremeno izvješće VFO i prvo izvješće bi trebalo biti usvojeno na plenarnom zasjedanju u studenom. I zbog toga e, razmjena gledišta ne ide o samom VFO kao takvom, već, e, već ćemo imati prijedlog mišljenja o komisijnom izvješću Frank Engel, naš izvjestitelj Paul Rubik eh, koji je izradio prethodno mišljenje i dajemo riječ eh, na prvom mjestu Franku. Frank Engel, izvoli, imaš riječ. Hvala Linda. I želim se ispričati što moram nestati za dvije minute jer imamo glasovanje u odboru Libe i moramo biti biti točan jer je naš predsjednik dosta precizan u vremenu. Ovo mišljenje koje izračujemo e, vezano uz VFO je logičan za odbor za razvoj, a isto tako za instrument za susjedstvo, razvoj, međunarodnu suradnju, jer to je ono što nas najviše brine i tiče nas se pitanje načela, sam ste postavili naravno Postavlja se pitanje da li ćemo e, postići sporazum vezano uz predlog komisije, a što treba značiti drugim riječima da sve e, sva nazočnost u međunarodnoj suradnji sve što Europska unija čini u budućnosti i dakle moj osobni pristup da se s time suglasimo sam nacrt koji sam dao inspiriran je upravo ovim nastojimo da ćemo istaknuti kako bismo e, primili na znanje novi pristup e, kojem pristupa komisija, a što sve skupa s ovim novim pristupom možemo e, doći do ciljeva koje želimo ostvariti i isto tako temeljem članka 208 samih ugovora, a kada je riječ o smanjenju siromaštva a isto tako potvrđujemo nekoliko segmenata kao što je to 0,7% e, razvojne pomoći kroz iduće plansko razdoblje, te Isto tako uzimamo obzir činjenicu da smo često pozivali da se e, fond za razvoj i e, budžetizacija samog fonda postavlja se s tim u vezi nekoliko pitanje i pokušavamo na neki način ovo načelno postaviti. Izuzetno je kratko 5000 e, znakova ima ovaj nacrt mišljenja, sve sam uključio što sam mogao i veselim se već sada primjedbama kolega, te isto tako primitku svih amandmana, većina njih koji će se vjerojatno ticati e, samog jedinstvenog instrumenta za e, dakle, susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju. To je različito mišljenje od onoga što smo usvajali prije samog VFO-a. Kolegice i kolege koji žele uzeti riječ, da li se itko javlja za riječ? Šalgerenc, evo, izvoli. Norbert, Šar. Ti si i su izvjestitelj, pa evo, izvoli, imaš riječ. Da. Pa, tek smo na početku našeg rada i ono što je presudno je značajno da e, ostvarivanje ciljeva kao takvih e, koji koje smo na neki način postavili i dokumentirali smo te cilje, konsens vezano uz razvoj. Ja sam jučer podsjetio da svakako moramo djelovati u smjeru da svakako je dobro imati obećanja, međutim ako ih se ne pridržavamo onda to nema sve skupa smisla i nećemo uspjeti prenijeti sve ono što želimo. Što znači da moramo biti ciljno usmjereni i da kod instrumenata kao takvih i sredstva koja koristimo moraju biti usmjerena na cilj, što znači ne smijemo miješati cilj i sredstva kao takva. Dakle, na samom su početku svih naših e, nastojanja. U tom smislu, a isto tako, postavlja se pitanja s koje strane želimo pristupiti, da li želimo ogroman instrument sa mnoštvom e, osigurača i da želimo te ciljeve e, jasno i nedvosmisleno postići ili će to biti segmentacija e, same vanjske politike međunarodne suradnje koje će prednastaviti neke nove prepreke. Stoga moramo vidjeti koji pristup odabrati, koji će biti primjereniji, a o tome vas naravno želimo izvještavati u kontinuitetu kada ćemo raditi na samom privremenom izvješću o VFO. Čini se međutim da sve skupa upućuje na to da ove zahtjevi koje imamo prema instrumentu nisu još ispunjeni. Države članice vrlo pozorno gledaju koje su to prava, koji su zahtjevi, a mm, koje su to prava koja su stečena u posljednjih stotinu godina. Pitanje je da li se isplata može izvršiti prema jednoj državi članice u ovom novom instrumentu za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju. Dakle, i isto tako u svom integriranom obliku da li se išta mijenja u tim stečenim pravima. Što drugim riječima znači, dakle, imamo neke aktere u vijeću koje su vrlo, vrlo ljubomorno će čuvati sve svoje stečene prerogative. Mi ćemo morati biti odlučni i morat ćemo i međusobno usklađivati stavove kako bismo bili sigurni da ovaj viši postavljeni cilj koji se želi ostvariti mora imati svoj apsolutni viši prioritet. Frank Engel je mm, dao već nekoliko primjedbi kojima se mogu prikloniti i koje podupirem, a svakako ćemo imati više puta mogućnosti javiti se na ovu temu. Da li se još netko javlja za riječ? Norbert Neuser. Hvala lijepa. Hvala lijepa na ovom iznesenom e, mišljenju. Ja mislim da temeljna načela kao takva, pa oko njih se možemo suglasiti. To znači da svakako sva parlamentarna prava e, želimo ojačati i da ih želimo zadržati. Naravno da postoji određeni konflikti sa državama članicama i da će to na neki način izazvati određene konfliktne situacije. Frank Engel, nažalost, više nije ovdje, ali ja bih ipak želio znati e, gdje sada stojimo sa ovom, sad privremenim mišljenje i koja je razlika spram onoga što smo imali do sada i ono što smo mi kao odbor zastupali kao mišljenje. Pa ipak tu vidim svojevrsne razlike koje su se dogodile i mislim to je jedna nova linija, jedan novi smjer kretanja koji sada evo, nam predstavlja Frank Engel i koju on zastupa. Paul evo, da čujemo. Pa, ja sam mišljen da razgovori oko VFO će biti jako, jako teški. Vi znate koje su političke okolnosti, isto tako Uvijek je to veliki izazov dobiti jedinstveni stav oko VFO-a. Kako stvari stoje, čini se da je to jedna manjina, da to bude maksimalno 1% BDP-a, BND-a, da se stavi na raspolaganje iz e, proračuna Europske unije. Postavlja se dakle pitanje kako vlastita sredstva Europske unije u budućnosti možemo prikupiti kako bismo ispunili ove zadatke koje su postavljene pred nama, kao što je to ciljevi održivog razvoja ili neki drugi ciljevi, kako dakle sa dodatnim proračunskim sredstvima možemo izvršiti ove buduće zadatke koje su pred nama i mislim da upravo u politici razvoja imamo ogromnu šansu da naravno i predsjednica država i vlada predstavimo probleme i predstavimo sve ono što je učinjeno, što je u razvoju učinjeno i jasno im mora biti što to sve je u načelu postavljeno kao pitanje u posljednjih nekoliko godina. Hvala lijepa. Da li se još netko javlja za riječ? Ja bih sa svoje strane željela kazati Franke govorio o integraciji EDF-a. Ja isto tako znam da komisija spominje isto tako i e, pravo nadzora nad e, svim elementima, no to pravo, ta prava moraju biti zapisana potpuno jasno u novom instrumentu. Imali smo loš primjer kroz ljeto na način kako su prava nadzora E, bila nepoštivana. To smo jučer e, vidjeli vezano uz Iran, gdje je određena mjera, e, dakle jedna mjera 11. srpnja, mi nismo bili saznati, usprkos tome što smo imali sastanak odbora 11. srpnja i saznali smo o svemu 19. srpnja i jučer smo raspravljali o komisiji upravo o tom slučaju. Ako bi zaista bilo potrebno pa integrirati EDF i tehnički e, bi trebalo zadržati prava nadzora jer onog trenutka kada imamo sve na stolu, sve mora biti jasno i moramo daleko više učiniti u tom pogledu. Sama E, stav e, Franka Engela je dosta različit od e, svega onog što smo prije toga raspravili i sa odborom AFET, što znači da ćemo morati još poraditi na svemu s našim kolegama, a i unutar dakle, dakle, političkih klubova trebamo imati koherentni stav i isto tako koherentni stav kada je riječ o kolegama iz odbora AFET. Nitko se više ne javlja za riječ. Šal. Mislim da moramo biti oprezni da već sada izvlačimo neke zaključke, pa nalazimo se na samom početku procesa. Jučer smo imali sastanak četiri su izvjestitelja, nemamo neke rezultate, međutim morat ćemo pokušati se fokusirati na sukus svega, dakle sve što je dobro za razvoj i sve što je dobro za E, ostvarivanje tih ciljeva i sa sredstva koje su nam potrebna moramo sažeti i pored toga moramo sagledati i s obzirom da eto e, možemo razgovarati i o obvezama i parlamenta. Možemo zamisliti različite rješenja i konstelacije s tim u vezi e, naravno u ovom trenutku imamo informacije o fondu za razvoj, isto tako imamo i određene naloge kako to treba izgledati. Komisija je upraviteljica e, samog fonda i zaista bi bilo teško da e, ova prava ne ispunjava, ova prava treba i dalje ojačati, ali pod jednim uvjetom, a to je da buduća struktura odlučivanja e, zapravo komisija poštuje sve one nadležnosti koje parlament s tim u vezi ima. To drugim riječima znači da ili ćemo imati čitav niz e, provedbenih akata, ne znam koji to članak e, spominje, mislim da je 198. članak ugovora, ili ćemo zapravo paziti na to da politiku i politike tako e, složimo i postrojimo da naš značaj kao parlamenta tu ipak e, ima svoju težinu, što drugim riječima znači da možemo i na političkoj razini vidjeti što se može učiniti i kako poboljšati situaciju. Dok istovremeno sama prava nadzora moraju ostati kod parlamenta. Naravno, neće biti sve skupa jednostavno, i sigurno ćemo u idućim koracima imati mogućnost e, da na neki način usporedimo postojeće instrumente i usporedimo ih sa onim koji su planirani kao takvi. I mislim da moramo biti jako e, pažljivi i moramo imati dobru volju kako bismo isfiltrirali ono što će biti najbolje u budućnosti. Ako se pak ispostavi da postoje neke mjere koje su eventualno kontraproduktivne, tada i to moramo jasno naznačiti. Nisam u cijelosti završio svoju osobnu analizu toga. E, čitav postupak moramo još sagledati, moramo imati istrpljenja, ali i odlučnosti. Kako bismo, eto, sam dokument do kraja listopada E, završili. Naravno, mi u odboru smo pod određenim pritiskom vremenske naravi i to ne bi, međutim, trebao biti razlog da na bilo koji način kapituliramo, da se predamo, a mi smo dionici i imamo argumentaciju koju moramo iznijeti i koju moramo staviti na stol. Felix Fernandez, šo? direktor opće uprave DEVKO, mi koji žele uzeti riječ. Felix, izvolite. Hvala lijepa. Dobro jutro svima. Dobrodošli. Natrag vjerojatno je velika većina istaknula je da je ovo zaista izazovan, ali isto tako jedan, jedna dobrodošlica natrag. I želimo zahvaliti Franku Engelu nas nacrtu mišljenja, isto tako i na konstruktivnom pristupu nekoliko točaka oko kojih smo već čuli nekoliko riječi. Želim podsjetiti da komisija kao takva je učinjena e, jedan poseban napor kako bi se povećao ovaj dio međunarodne suradnje u prijedlogu e, proračuna nije riječ samo o strukturi, već je isto tako i povećanju e, dakle prije svega, kad je riječ o razvojnoj međunarodnoj suradnji, mi smo povećali e, dakle 92% za ODA od onoga što imamo danas. Mislim da je jako važno i kao što je Paul Rubik istaknuo da se cjelokupni VFO uzme u obzir, a dio u samom proračunu koji se tiče e, međunarodne suradnje, vanjske uloge. I dozvolite da vas podsjetim na dokument koji je komisija izdala u veljači ove godine i u kojem komisija govori o tome da se ambiciozna razina zadrži na razini 0,7% kao ciljene vrijednost, kao kvantitativna vrijednost koja bi trebala konačno iznositi 104 e, milijarde, a ne 120 milijardi i mi smo e, morali unutar samo kolegija utvrditi e, razmjere. Ti smo, došli do 103 milijarde u kojoj je uključen EDF e, i to je zaista značajno povećanje. Drugo što valja istaknuti, kao što je i ovdje istaknuto s pravom, e, dakle govorili smo u prošlosti već više godina, možda čak i desetljeće o e, monetizaciji, budžetizacije EDF-a prvi puta komisija ovo sada predlaže i obvezala se da u svom prijedlogu da to još davne 2011. godine kada sam ja još e, sjedio na mjestu Filiberta, a evo sada smo i imamo sada ovo što smo obećali smo ipak učinili samom po sebi. Ovome se povećava parlamentarna nazočnost u e, vanjskom djelovanju i to za 30% je to povećanje s obzirom da je e, eto sada budžetiran EDF sva izdavanja za Karibsko otoče za Afriku, a isto tako i Pacifičko otoče, sve podleže pod eh, proračunsku proceduru, a vi to bolje znate od mene, tu je parlament eh, zapravo uključen u cijelosti. Zbog toga odluke kao što ste vidjeli koje su donesene na Europskom vijeću u lipnju da se mobiliziraju rezerve EDF-a i da ih se stavi u eh, Dakle, uzajamni fond, e, oni kao takvi nisu mogli zauzeti ulogu u, redovnom e, proračunskoj proceduri. Sam prijedlog e, komisije iznosi značajan element, a koji se tiče ujedno i povećanja parlamentarnih ovlasti i mogućnosti u proračunskim pregovorima i dogovorima. Na kraju, ali ne najmanje važno, jako je lijepo čuti da se vi, vi da će to biti jedan izazovan zadatak, a isto tako imamo jedan stješnjeni vremenski okvir, te isto tako i jedan politički cilj, a to je bio da je parlament želio preuzeti odgovornost ono što smo vidjeli u samom kalendaru, a i samom vremenskom rasporedu daje i odbor AFET, a isto tako kad je riječ o samom prijedlogu, čini se da je, su reakcije vrlo pozitivne i da možemo ostvariti na ono mjesto kamo smo i željeli prvotno doći u ovom kratkom vremenu. Roberto, možda izvolite. Je, Hvala Linda, dobro jutro svima s moje strane. Da, mislim da pozdravljamo u potpunosti ton nacrta izvješća koje je predloženo naročito priznavanje među povezanosti između različitih područja naših vanjskih djelovanja i vrlo konstruktivan pristup prijedlogu koji tu vidimo. Kao što je Felix rekao, povećanjem resursa koji se predlažu i ciljem od 92% od e, resursa za razvoj, ja mislim da postoji prostor da se ispuni ono što postoji u <clears throat> nacrtu, a to je koncept e, potpune <clears throat> e, isplativosti resurse da se pozabavimo aspektima koji nisu aspekti razvoja. Znači, možemo zaštititi i povećati e, ove resurse i kako bi istovremeno se pozabavili izazovima koji su povezani sa drugim e, područjima politike. Također, prijedlog e, globalnog instrumenta kojim se rješavamo prošlih fragmentacija stavlja nas u položaj da brzo reagiramo na nove prilike i geopolitiku koja se jako brzo razvija u svijetu zbog demografije, migracije i sličnoga i nove političke trendove jer znamo da u mnogim dijelovima svijeta neki politički trendovi su vrlo moćni, e, situacija mijenja i moramo biti u stanju odigrati sve naše karte dobro. E, nastavljajući se na raspravu o ulozi parlamenta i E, nastavljajući e, na ono što je Felix e, već rekao, želio bih ponoviti neke točke koje je Kristijan već naglasio u nekoliko slučajeva ovdje. A to je recimo potreba da razmišljamo o iskustvu koje se temelji na korištenju angažmana parlamenta u strateškom dijalogu kako bismo vidjeli možemo li imati smisleniju i politički i e, stalni dijalog, a ne samo da se usredotočimo na neke specifične administrativne korake. E, komisija otvorena prema e, diskusiji o tome kako možemo poboljšati razmjenu e, razmišljanja između parlamenta i Europske komisije o orijentaciji naših e, vanjskih djelovanja. Hvala. Frank Engel nije ovdje. Dakle, rok za amandmane je 13 rujan u podne. Glasovat ćemo 8. i 9. listopada. Hvala kolege. A sada idemo na točku 18, a to je 24. konferencija o klimi. Svake godine e, ta se konferencija odvija na različitim mjestima. Konferencija u Parizu u 2015. godine je naravno bila vrlo značajna, najvažnija, jer je urodila usvajanjem Pariškog sporazuma ove godine. Treba se donijeti pravilnik o Pariškom sporazumu e, Odbor za e, e, okoliš priprema prijedlog rezolucija. Od nas se traži da pridonesemo toj rezoluciji svojim prilogom. Ako nema formalne, iako, e, obzirom da nema formalne procedure za rezoluciju, odnosno za prijedloge za rezoluciju, mi predlažemo neformalnu proceduru a koja se temelja na onome što radi e, odbor za istraživanje energije u ime odbora. Ja kao predsjednik marca e, predlažem te prijedloge, odnosno te amandmane, a svaka politička skupina će predložiti svog e, izvjestitelja u sjeni. To, e, amandmane treba poslati od 24. rujna. Nekoliko ću riječi reći o svojim amandmanima. Ja molim koordinatore da kažu kolegama da moramo biti u okviru svojih nadležnosti kao odbor za razvoj, a ne se udaljovati i baviti se recimo okolišem, jer u prošlosti nam je odbor za okoliš to zamjerio. Znači moramo se držati razvoja. Neki od tih e, točaka su već e, određeni. Je li netko iz glavne uprave za klimu ovdje da Možda biste nam vi mogli reći kako stojim. Ja bih željela čuti kako stojimo sa financiranjem razvoja prije nego što sam predsjedala ovim odborom, bila sam u odboru za okoliš i na svakom kopu smo se obvezali da ćemo eh, financirati razvoj, a to se nije dogodilo. I tu je došlo do kontroverzi. Možda bismo mogli od glavne uprave za klimu čuti eh, kako stojimo sa financiranjem razvoja, a zatim želim čuti i o biogorivima i kako stojimo u tom području i u potrošnosti smo imali slučajeve da su u nekim najsiromašnijim zemljama svijeta biogoriva e, biogorivo se počelo e, proizvoditi, a to je urodilo time da su ljudi morali otići sa svoje zemlje. Mi bismo morali biti koherentni u svojim politikama i E, posudbe za fosilna goriva treba zaustaviti treba više uložiti u razvoj obnovljivih i izvora goriva. E, jučer je gospodin McAllister se e, susreo sa novim koordinatorom Ujedinjenih naroda za Sahel i čuo da se tamo planira uložiti jako puno u energiju, u poljoprivredu. E, u zemljama koje su u razvoju većina energetskih projekata se odvija u gradovima, a nedovoljno se čini za ruralna područja gdje većina ljudi i dalje živi i gdje mogućnost investiranja u poljoprivredu e, nedostatna dio procesa kopa e, odnosi se na ulaganja u obnovljive izvore energije u zemljama u razvoju. Htjela bih čuti o glavne upravu za klimu, događa li se to i gdje. Amandmani su predloženi, moramo se jako brzo dogovoriti o njima. Nemamo puno vremena za sastanak e, izvjestitelja u sjeni. Znam da ćete imati daljnje rasprave sa kolegama iz okoliša. Želi li se neko rabiti za riječ? Bogdan, izvoli. Hvala Linda, prije svega ja se slažem sa onim što ste rekli e, da smo pod pritiskom vremena, moramo raditi vrlo brzo. Sa naše strane mi čekamo da vidimo izvještaj izvestitelja u sjeni, ali stajalište, kao što ste rekli, morali bismo predstaviti stajalište iz e, odbora DV koje mi predstavljamo i također moramo predstaviti neke amandmane naše skupine. Ja znam da nema jako puno vremena da se uđe u dubinu diskusija, ali iskreno rečeno mi ćemo slijediti vaš savjet da se držimo linije odbora DEVE. E, zadovoljstvo nam je da imamo ovdje glavnu upravu klime i da e, glavnu upravu DEVKO. Možda biste nam mogli nešto reći o stajalištu za i koja ćete biti problemi koji, o kojima će se razgovarati ove godine i kako se odvijaju stvari sa pariškim e, sporazumom. Gospođa Elina ja mislim da je nama. Izvolite, imate riječ. Hvala najljepša, dobro jutro svim e, zastupnicima. COP24 se jako brzo približava. Tri godine su prošle od Pariške konferencije i u ovom trenutku naša razmišljanja imaju dva vrlo važna cilja. Prvo, kao što je upravo rekla predsjedateljica, naš najvažniji e, cilj je da se, e, da se sporazumimo o E, pravilnik o implementaciji Pariškog e, sporazuma i svi moramo biti uvjereni da ono što je obećano u Parizu da će se ostvariti, radi se o transparentnosti, udovoljavanju uvjetima, predvidivosti i arhitekturi koja će dozvoliti multilateralni okvir e, u kojem će svi moći sudjelovati na dulje staze. Drugi cilj za ove godišnje kopije tako zvani no e, dijalog koji bi trebao napraviti inventuru napretka u smislu stvarne implementacije na terenu. Dakle, što su zemlje, što su strane učinile od pariškog e, od Pariške konferencije nakon tri godine da se pripreme za implementaciju i postizanje ciljeva koje su njihovi vođe eh, mm, o kojima su se usaglasili u Parizu. Evropska unija je u dobroj eh, poziciji da bude predvodnik u oba ta područja. Imamo jako dobre prijedloge koje sami implementiramo, koje će biti u potpunosti, koje će u potpunosti udovoljavati novim pravilima i moći ćemo podijeliti svoje iskustva sa svojim partnerima u tom smislu. Što se tiče implementiranja e, onoga što su se države obvezale, to je najmanje cilj od 40%. Mi smo jako dobro napredovali, obnovljive e, energija i paket za obnovljivu energiju o smo se zagovorili prije ljetnih praznika su nastavili u jako dobru poziciju, što znači da je zakonodavni okvir za ciljeve već dogovoren. E, obratit ćemo se našim partnerima, naročito u e, e, G20 koji doprinese 20% emisije u svijetu, da nam pokažu konkretne rezultate, da vidimo koliko su oni ozbiljni u svojim običanjima i djelovanju na terenu a političko lice dijaloga koji se treba odvijati na kopu 24 u Katovice je upravo prilika da se to učini. Moram reći da mi je jako drago da odbor deve <clears throat> se zanima i što će doprinijeti <clears throat> rezoluciji Envija putem svojih amandmana jer će to dati vrlo važnu dimenziju i vrlo važni doprinos našim razmišljanjima sa strane Europskog parlamenta jer klimatske promjene je zapravo e, e, izazov razvoju. Ne možete e, govoriti o razvoju bez da govorite o klimatskim promjenama i obrnuto. Dakle, ciljevi i metode su jako usko povezani i to vidimo u konsensusu za razvoj. Klimatske promjene se odvijaju svagdje i najgore pogađaju najranjivije zemlje koje su najmanje pripremljene za njih. Najčešće to je u e, Africi, na Pacifiku i na Karibima. Kao što je već spomenuto, financiranje klimatskih promjena je vrlo važan dio pariškog paketa. To se, radi se tu o dimenziji solidarnosti koja ima za cilj pomoći zemljama u razvoju da se e, suoče sa onim što je neizbježno, a napredak e, E, SDG-ova na konzistentan način sa ciljevima e, borbe protiv klimatskih promjena je nešto što je vrlo važno i Europa je u tome već poduzela neke akcije. Imamo inicijativu za <clears throat> afričke obnovljive izvore energije, elektrifikaciju i rezultati su do sada jako dobri imamo <clears throat> neke izazove u upravljanju u kontekstu implementiranja novih metoda, ali sve u svemu i u ovom smislu mogli, e, komuniciramo sa drugim donatorima i došli smo do rješenja kojima će se i obećanja ispuniti. Obnovljivi izvori energije nije samo izazov za zemlje u razvoju, već izazov i za razvijeni svijet i mnoge e, gospodarstva DG20 koji e, se oslanjaju na energiju moraju to uzeti u obzir. Što se tiče Kopenhagena, a to je 100 milijardi do 2020. koji će se mobilizirati iz javnih i privatnih izvora e, djelovanjem donorskih zemalja. To je kolektivno obećanje i naravno ako jedan donator promijeni svoje djelovanje, ostalima e, će biti izazov udovoljiti ciljevima. E, razgovaramo sa svima i e, vjerujemo da zemlje u razvoju G77 razumiju komplikacije koje dolaze iz velikih administracija. Mi udostručujemo naše napore i nastojimo <clears throat> postići potpunu transparentnost ti napori na strani zemlje primatelja e, također su važni, a e, što se tiče financiranja, sve veća predvidivost i transparentnost su naši ciljevi za kop u Katovicama. Zaključit ću tako što ću vam zahvaliti na pažnji. Hvala na ovim korisnim informacijama. Naš odbor ne govori e, tako detaljno o klimatskim promjenama, nedovoljno se tu govori. Ja mislim da bi nam sada gospodin Nikola Di Pietro Oprostite, Nikola Petre Antonio iz e, glavne uprave Devko Slušajući našu kolegicu iz klime, trebali bismo obratiti pažnju na nove programe, nove instrumente kako bismo sigurni da se financiraju oni, one vrste projekata koji će e, e, se pozabaviti klimatskim promjenima u budućem razdoblju koji se podudaraju sa ciljevima e, održivog razvoja a o, o kojima se govori u Pariškom e, sporazumu. Željeli bismo čuti kako glavna uprava DEVKO sudjeluje u, u kopu, kako će oni zapravo sudjelovati, kako će se angažirati i da li se ono što će se dogoditi na kopu e, prevesti u naše programiranje. Sljedeće godine imamo e, veleposlanike iz različitih europskih zemalja i Europske unije koji će govoriti upravo o Parizu, kao što je gospođa Badrom, e, klimatske promjene su jako veliki problem u zemljama u razvoju. Prije 15 godina sam bila u Keniji i vidjela sam E, kako to utječe na pašnjake e, na granici sa Ugandu i već su tada poljoprivrednici tražili e, podršku, željeli su različito sjeme. To su ljudi koji su jako vješti i koji imaju iskustva, ali im i dalje treba pomoć jer se okolnosti mijenjaju moramo prevesti razmišljanje u djelovanje na terenu kako bi sve naše institucije razumile probleme i da to stavimo u nove programe. Da, dakle, gospodin Pietro Antonio, izvolite, imate riječ. Dobro jutro prije svega. ispričavam se na svom užasno teškom prezimenu za izgovoriti. Dobar dan svima. Hvala što ste, me pozvali. Nikolaju Di Petri Antonio iz glavne uprave DEVKO. I ja želio bih odgovoriti na ono što ste vi rekli nekoliko stvari koje je Lina upravo spomenula. Radili se o financiranju, govorimo o prevođenju običajanja u programe i akcije na terenu ali te, eh, to djelovanje treba financiranje sada. U de, glavnoj upravi DEVKO eh, radimo procjenu kako financiranje udovoljava obećanjima Europske unije eh, i kako se to provodi u dijelo. 20% je naš cilj između 2014. i 2017. godine imamo naznake da je dosegnut cilj od 19% to je 6,37 milijardi eura u prošlom e, razdoblju. To je već e, u procesu trošenja. Znam da postoji razlika između obećanja i trošenja i kako se novac troši, ali moram reći da stope rastu i za jedno i drugo. Dakle, imamo uzlazni e, trend u novcu za klimatske promjene na terenu u isto vrijeme naši projekti različitim kanalima postižu ciljeve u različitim zemljama. Mnoge od ovih zemlja naročito zemlje u razvoju, e, e, uspostavljaju klimatske promjene kao fokus naše suradnje, što je jako dobro jer mislimo e, da je to nešto čemu treba posvetiti pažnju u nacionalnim agendama. Evropska unija eh, je obećala 100 milijardi eura o kojima smo već čuli eh, mi, mi smo jako daleko globalno od tog cilja, ali u EU je došlo do velikog napretka u tom smjeru. Kad govorimo o prevođenju obećanja i obaveza u djelovanje. Jedna od ključnih stvari je usklađivanje budućih financijskih instrumenta za vanjsku suradnju sa Parizom i implementacijom NDC-ova u budućnosti. Tri elementa su vrlo važna. Prije svega pola ovoga, ovih fondova koji su do sad potrošeni su eh, posvećeni eh, mjerama adaptacije. Govorimo jako puno o pomaganju siromašnih zemalja da se pripreme na klimatske promjene. Naša suradnja je bila usmjerena u prošlosti na mjere ublažavanja posljedica, a sada se to mijenja na pripreme za buduće e, okolnosti. Druga vrlo važna stvar je da ublažavanje posljedica i dalje ostaje dio portfelja. Mi vjerujemo da u budućnosti čak i zemlje u razvoju moraju se pozabaviti e, time više, ali mi ne možemo se posvetiti samo tome, moramo im u našem portfelju imati e, različite e, stvari. U angažman privatnog sektora je u tome vrlo važan. Vi ste spomenuli jako dobro i financiranje. Mi, oni rade sa Europskom komisiju kroz korištenje blending instrumenta s jedne strane imamo e, grantove, odnosno subvencije zemljama, a s druge strane imamo blending koji je rastući instrument u našoj suradnji sa državama e, kojih se to tiče. Kada govorimo o blendingu, vrlo je važno da e, novac dolazi iz privatnog sektora jer ne možemo od javnog sektora očekivati ukupno, sve ukupne svote ali moramo biti i realni. Vrlo često smo vidjeli brojke iz različitih do, eh, do, donatora koje rastu u nebo i to je jako optimistično, ali te brojke trebaju biti malo prizemnije. To je vrlo važno i za metodologiju da se može procijeniti stvarni učinak jer to eh, ide u prilog naših eh, obveza i obećanja. Kada govorimo o adaptaciji, ima jako puno inicijativa koje su globalne, koje žele angažirati i uključiti ne samo vlade, koje su naši partneri u državama, već i druge dionike na subnacionalnoj razini kao što su lokalne vlasti, civilno društvo i društvo privatni sektor. Imamo sa te točke gledanja dvije inicijative. Prvo, saveza, um, globalni savez za klimatske promjene i, i globalni skup e, gradonačelnika koji ima različitu geografsku komponentu. Nemamo samo e, djelovanje na strani vlade, već i na, na samom dnu e, administracije, eh, a ne samo nacionalnih vlada. Ja se nadam da sam odgovorio naša, eh, na vaša pitanja. Parlament će se pitati jako puno o dizajnu budućih instrumenata i upravljanja u budućnosti i mi smo spremni da vam damo dodatne broje kako treba. Doista trebamo u novom instrumentu obratiti pozornost na pitanja klime da bismo eh, bili sigurni da je ispunjeno onih 20% e, i postoji i tendencija, pogotovo kod državnih e, službenika da e, stvari sve trpaju u kategoriju klime umjesto da se bave poticajima koji trebaju doći iz same politike. Mm, hvala vam na ovim potpunim odgovorima. E, ne radi se o formalnom procesu e, i e, ukoliko klubovi imaju pitanja mogu ih poslati u tajništvo i da će to sve objediniti. Ne znam imamo li formalni rok. Mislim da bi trebalo težiti dovršiti ove rasprave u klubovima e, do kraja idućeg tjedna. Ali moguće je otvoriti mogućnost da e, neformalno damo mogućnost e, predlaganja amandmana da se bi se sve usvojilo na sastanku 24. rujna. I Dakle, imamo vremena do kraja idućeg tjedna da uredimo ovaj e, konačni tekst, dakle to je 6. rujna e, i e, da ga uputimo. I imat ćemo tada vremena u Strasburu raspravljati u kontekstu tog teksta. Prelazimo na 19. točku. Dodali smo dakle još e, točaka upravo zbog humanitarne krize o kojoj slušamo u dva, e, na dva kraja svijeta, o tome još nismo govorili i trebali bismo sad ažurirane informacije o e, problemima. I samo trenutak da provjerim, vraćam vam se za čas. Okay, yes, we have, um, we have, um, S nama je ovdje uh, O Gazi jesmo razgovarali i govorili smo o humanitarnoj e, situaciji tamo i Znamo da je humanitarna situacija u pojasu Gaze osobito teška i da trenutno radi zaoštravanja sigurnosnih problema e, su zatvorene granice i da je humanitarna situacija e, pogoršana. Važno je upravo zato znati da je e, palestinska e, vlast e, važan partner UNRWA-u u pogledu humanitarne pomoći. Imamo ovdje Valentinu De Bernardi koja je tim lider za Bliski istok. Izvolite. We are dobro jutro, hvala na pozivu. Želimo vam eh, prikazati najnoviju situaciju eh, u pogledu humanitarnih pitanja u Gazi. Eh, dakle, imamo sad mogućnost govoriti o glavnim aspektima humanitarne krize u posljednja dva mjeseca. Sad imamo problem, iako je primirje, međutim ono je vrlo krhko Ljeto je bilo vrlo intenzivno, u kolovozu smo imali, 8. E, kolovoza točnije, e, preko 150 raketa e, iz gaze ispaljenih na Izrael i onda odmazu opet 140 raketa koje su ispaljene na gazu. Poginula je žena s e, malim djetetom i još dvoje ljudi e, i e, činilo se kao da idemo prema otvorenom sukobu. I dalje se svakog petka duž ograde odvijaju prosvjedi. E, sad su to manje e, skupine koje se okupljaju na e, duže cijele te ograde. Što se tiče žrtava, broj raste. Od kraja ožujka i početka povratka 177 palestinaca je poginulo, a 19 tisuća je ranjeno. Ovog ljeta smo e, imali restrikciju pristupa i kretanja što se tiče e, prijelaza Erec uglavnom zatvoren od 19. do 27. kolovoza ja zapravo govorim o trendovima da bih ukazala na situaciju e, i promjene od e, lani. Rafa e, isto tako bila zatvorena prijelaz, a sad je otvoren. Imamo preko 300 prelazaka u Egipat, 200 od toga u organizaciji egipatske koordinacije, što znači da moraju neslužbeno platiti vrlo visoku cijenu, oko 15.000 dolara, prelaze u Egipat, dugi je to put i onda e, nastupa e, egipatska sigurnost. Imamo i humanitarnu i e, komercijalnu Kemel Shalom organizaciju i E, odnosno prijelazi i to e, funkcionira e, onda je bilo zatvoreno osim za gorivo i humanitarnu pomoć i kroz mehanizam rekonstrukcije gaze zapravo više nije bilo moguće prelaziti. 17. srpnja je e, također nastupila zabrana osim za izvanredne isporuke goriva e, za UN. I tek 15. kolovoza je prijelaz potpuno otvoren. 15. kolovoza ribarska zona e, je smanjena na 9 nautičkih milja, što znači da u tijekom ljeta ribari nisu mogli se osloniti na normalne e, aktivnosti. Imamo sad i situaciju koja je krizna u pogledu e, isporuke električne energije. E, imali smo nekoliko sati električne energije dnevno u isporuci tijekom kolovoza i Situacija je sad kritična. 20. kolovoza Jamie McColdrick, humanitarni koordinator, pozvao je e, na e, opskrbu e, izvanrednim isporukama goriva i UN trenutno podržava Malo ste previše ubrzali, pa ako možete usporiti jer se mora sve i prevesti. Ja znam da imate puno brojčanih pokazatelja, to komplicira stvari. Kao što vidite i na slajdovima, e, problem je isto tako sa sanitarnim čvorovima koji e, se oslanjaju na ovo gorivo i sad imamo kriznu situaciju sa upravo tim čvorovima, sanitarnim čvorovima kao i u bolnicama. E, potrebni su naravno generatori e, koji rade po 18 do 20 sati e, dnevno i Prema zadnjim brojčanim e, pokazateljima e, krajem mjeseca e, može doći do zapravo potpunog prekida, odnosno suspenzije električne energije i to znači da bi 4800 pacijenata ostalo bez pomoći, a ukupno 20.000 ljudi dobiva pomoć u bolnicama na koje će to također imati utjecaja. Evo, to su te izvanredne situacije. Evo i kako to izgleda i gdje su ovi e, prijelazi duž e, pojasa gaze. Evo, e, dva za pješake i za humanitarnu i komercijalnu robu Hemel Shalom. Pogledate li Erec 1 gore na vrhu, tu je došlo do poboljšanja u usporedbi s prethodnom godinom. Međutim, 2017. bila je najgora godina ikad za slobodu kretanja. 51% manje je to nego u 2016. Dakle, to je poboljšanje, ali daleko od onoga što je zapravo potrebno i e, puno je ljudi koji trebaju e, medicinske preglede, imate palestince koji žele e, također putovati iz komercijalnih razloga, bavi se trgovinom i tako dalje. To je Kerel Shalom. I vidite i dalje da je situacija, odnosno trend pada i očekujemo i dalje negativan trend. Jedan brojčani pokazatelj koji bi mogao biti zanimljiv je su e, putovanja na e, preglede, liječničke preglede e, i ljudi koji putuju na preglede također podliježu pregledima izraelskih vlasti 25% e, samo je e, prihvaćeno takvih zahtjeva, 38% je odbijeno. To je povećanje u odnosu na prethodni mjesec i e, razlike su zapravo oni zahtjevi koji još uvijek čekaju odgovor. Što se tiče tih pregleda, Imamo i presudu Izraelskog vrhovnog suda e, i e, e, navodi se da bi se moralo omogućiti pacijentima iz pojasa gaze da dođu do medicinske pomoći u izvan pojasa i to je bilo ograničeno za one e, čije obitelji su povezane s Hamasom na bilo koji način. Dakle, ako ste iz takve obitelji, nemate mogućnost liječničke konzultacije ili pomoći izvan pojasa. Dakle, ovo je učinak ogromnog broja žrtava o kojem sam već e, govorila i dodatnih e, restrikcija e, u kretanjima roba i učinak 11-godišnje blokade i humanitarnih blokada Imamo e, gotovo 90 tisuća ljudi kojima je potrebna hitna e, medicinska pomoć, to je podijeljeno i po e, dobi i po spolu i do sredine srpnja 59% svih je ozljeda, su bile ozljede donjih ekstremiteta i e, to vrlo teške ozljede koje je teško liječiti što znači da su to ljudi s vrlo teškim i e, dugoročnim e, ozljedama odnosno invaliditetom. Osim navedenoga i to treba uzeti u obzir osteomijelitis i druge E, ozljede šire se gazom i ako dobijete e, takvu infekciju, vrlo visok rizik od amputacije. Dakle, sustav je pred kolapsom ne samo za nas, sadašnje humanitarce, već i za u buduće. I to će zasigurno potrajati godinama E, i utjecati i na e, ekonomske e, aspekte života u Gazi. Dakle, potrebni su lijekovi, oprema, specijalizirani ljudi. 48% svih lijekova već je potrošeno, što znači da je ostalo za manje od mjesec dana. I to je situacija od sredine srpnja. Od kraja ožujka oko 7500 operacija e, je odgođeno e, radi e, velikog broja trauma, nedostatka kapaciteta u bolnicama i nestašice električne energije. I Petkom se očekuje novi val e, pacijenata, situacija je doista kritična, mi ju pratimo iz e, Brisela, posjetili smo kazu, ali isto tako i naši ljudi na terenu prate. E, također čista voda i sanitarni sustavi nisu dosta sedam 97% sve vode u Gazi nije e, pitka voda, e, što znači da ju treba kupovati i e, rizici i opasnosti po zdravlje i okoliš su vrlo teške. Tijekom ljeta 200 milijuna litara svaki dan e, se kanalizacijskog otpada izljeva e, u e, vodu i imamo također i krizu likvidnosti, nedostatak novca, što znači da pada kupovna moć i da ljudi ne mogu zadovoljiti osnovne potrebe E, preko pola populacije Gaze zapravo živi u siromaštvu. 42% e, je tu mladih ljudi, e, a zapravo to uključuje i čitave obitelji. I evo međunarodnog odgovora, humanitarnog odgovora dvogodišnjega 540 e, milijuna dolara i e, zapravo je financiranje na niskoj razini. Humanitarno e, financiranje također ide iz dodatnih sredstava E, zatraženo je 43,8 milijuna e, dolara u razdoblju od ožujka do prosinca e, da bi se zadovoljile potrebe koje mogu doista spašavati živote. Što se tiče UNRVA i drugih podataka imamo zahtjev za 165 milijuna e, dolara, a dobili su e, manje od toga, 45 milijuna nedostaje. Za VFP njima treba 10 milijuna dolara da bi e, mogli najosjetljivija domaćinstva koja nisu E, izbjeglička opskrbiti najosnovnijim potrebštinama. 20 milijuna eura u 2017. a 2018. 24 milijuna je namijenjeno gazi i e, sad se razgovara o mogućnosti dodatnih sredstava za gazu. I Vidite to ovdje i e, promjena je da smo zapravo e, prešli sa e, izgradnje neke čvrstoće otpornosti na rješavanje hitnih situacija i 46 milijuna ukupno eura je namijenjeno Gazi ove godine. Hvala lijepa, ovo je doista e, teška e, slika humanitarne situacije, ali od e, izbijanja prosvjeda pa onda do premještanja američkog veleposlanstva u Jeruzalem situacija se znatno pogoršala i mislim da se ne radi samo o proračunu, već uopće o e, tome da se pomoć dopremi do tih e, mjesta. Margarita Alkanger je tu također koja e, je zadužena za odnose. E, pogriješila sam nešto, krivo pročitala. zadužena za odnose s Izraelom. E, dakle, u Gazi niste bili, nego samo e, u Izraelu. Govorimo o humanitarnim pitanjima u ovom odboru i to je to. Mi se ne bavimo e, isključivo humanitarnom pomoći i ja sam u Gazi, sad bila 2009. godine i e, od tada nam Izrael ne omogućuje e, ulazak u pojas Gaze. Trebamo veći pritisak parlamenta jer želimo vidjeti što se tamo događa. I e, znamo o tome dosta. Te možemo reći da koliko mi znamo, sve i radi se o doista katastrofalnoj situaciji i o um, opsadi gaze koja se trenutno odvija. I ovdje u parlamentu možemo reći da nije prihvatljivo da imamo ovakvu situaciju sa e, plinom, opskrbom plinom, električnom energijom koja se koristi kao pritisak e, za e, politički pritisak i to doista ne želimo i već sam govorila da se pomoć treba pojačati jer je humanitarna situacija doista dramatična i kritična. I što se tiče humanitarne pomoći, nju možemo e, mijenjati u pomoć za razvoj, međutim, zbog opsade nemoguće je doprijeti do e, tih mjesta i e, sve je zatvoreno, sve je e, e, kretanje onemogućeno, ne može se poslovati i zapravo je život zaustavljen. I zapravo Gaza E, u Gazi su ljudi poput životinja u kavezu i sad se raspravlja o tome koliko u kavezu treba e, hrane dostaviti, a koliko e, vode ili koliko ga često prati. Dakle, to bi sve trebalo biti dostupno, trebalo bi omogućiti pristup, zato je potrebna politička volja, recimo, E, povjerenica e, Mogherini e, se prilagodila ovoj situaciji kakva je sada i međutim jako je važno da se omogući prolaz na ovim prijelazima i Izrael nije prepustio gazu Egipta, Egiptu, e, Gaza je dio Palestine koja treba biti povezana s Izraelom. Mi doista možemo primijeniti više pritiska. Ne govorim o kažnjavanju, o sankcijama, ne. Govorim o političkim sredstvima koje nam stoje na raspolaganju ovdje u parlamentu, a to znači da bismo trebali vidjeti kakvi partnerski sporazumi e, postoje i po humanitarnim e, zakonima to e, bi trebalo funkcionirati imamo pravo pozvati se na to i nekoliko puta tražili smo i diferencijaciju da bi e, Evropska e, unija se isključivo bavila Izraelom, a ne okupiranim teritorijem. I važno je također da se e, obrazovanje e, može organizirati i doista je sramota e, ako to izostane u e, Palestini i vjerujem da je u tom pogledu u Gazi situacija doista kritična. Ne sjećam se kad smo zadnji puta u parlamentu donijeli neku rezoluciju E, ali e, ovu e, o strategiji jesmo, a onda još jednu četiri u prosincu 2017. godine u kojoj, iz koje se razabire i model koji bismo mogli primijeniti i to vjerodostojnost Europske unije zapravo minira jer eh, je vrlo teško eh, riješiti to putem sankcija i nije dovoljno samo ispregovarati da puste nešto više lijekova ili nešto više humanitarne pomoći. Gospođu Mogherini trebamo pozvati da zauzme jači i čvršći stav stajalište o tome da bi podržala e, one u Palestini i u e, Gazi koji e, se mobiliziraju u nenasilnom otporu. Danas ti nenaoruženi ljudi stradaju i ubijani su tijekom prosvjeda protiv opsade. Dakle, naprosto ubijaju civile, ti naši prijatelji, demokratska država i moramo učiniti nešto. Imamo i snagu, imamo načina da to postignemo. Hvala. Thank you for that. Hvala lijepa. Hvala na ovom prikazu. Rike Guerreros eh, je dio tvog izaslanstva ići ćete u Palestinu. On je glasnogovornik u ime našeg odbora vezano uz humanitarna pitanja i kad se Erike vrati, možda će i on htjeti eh, spostaviti dijalog sa palestinskim vlastima, a isto tako sigurno se vratiti sa informacijama i o drugim organizacijama usprkos tome što dozvolite da dodam svaki put postavljam to pitanje razlog zbog čega sve to ima smisla računati u konačnici na ono što bismo trebali dobiti, a to je palestinska država, da možemo računati s time da neće sve e, završiti u krvoproliću i mržnje. Obrazovanje e, je važno i isto tako odgajanje tih ljudi u pojasu gaze, oni moraju izgrađivati škole, Dakle, beton se može koristiti za izgradnju tunela, ali je potreban beton za izgradnju škola. I zbog toga bismo trebali pozvati i ra i koji je bio posljednji puta tamo, ali oni su iscrpljeni e, način i kroz SAD i kao da se tu podupiru turisti se smatra, a ipak e, imaju oni koji su protivnici same okupacije. Hvala lijepo. Ne vidim da se itko više javlja vezano uz e, pojas gaze. Gospodin Zera, izvolite. Da, u potpunosti se slažem. Pa možemo stotine milijuna upumpavati humanitarne pomoći. Ako se politički ništa ne promijeni, onda će sve ostati bez rezultata. Baš naprosto situacija će se i nadalje zaoštravati. A često govorimo o uzrocima terorizma i suzbijanja terorističke aktivnosti. Pa to je jedna od, jedan od uzroka kako se ljudi dovode do terorista i vidim da tu nisu uspjeli ni ujedini narodi koji bi zapravo trebali biti odgovorni za sve to skupa da se upravo u toj regiji uvedu nekakve normalne okolnosti života. A i nadalje ćemo promatrati kako Trumpova administracija, Netanjahu i Hamas igraju svoje igrice i to na sudbinama ljudi ne samo u pojasu Gaze, već u čitavoj toj regiji. I mislim, naravno da moramo pomoći tim ljudima, ali moramo naći načine i puteve kako da im pristupimo. Istovremeno bi Evropska unija trebala zajedno sa institucijama na evropskoj razini, a prije svega državama članicama, zauzeti se za to da se neposredno na licu mjesta svi akteri e, budu odgovorni za humanitarni aspekt, a ne samo da svoje igrice igraju a za političke bodove i to jednostrano osvajanje političkih bodova. Iz toga se slažem sa onime što je izrečeno malo prije. Hvala lijepa. Nema pitanja prema općoj Eko. Hvala lijepo i vama, osim ako biste imali što god dodati. Nisam čula da su postavljena pitanja komisiji. Naravno, to su značajna politička pitanja. E, možda ćemo ih e, morati raspraviti u našim političkim klubovima, a vezane su s pitanje. Zahvaljujem općoj upravi Eko na ovom izvješću i nadalje ćemo budno pratiti i drago nam je čuti da naša komisija surađuje sa UNROM kako bi se e, pružila pomoć i dovela pomoć na lice mjesta. Hvala lijepo ima parlamenta na tome. Prelazimo na točku 20. a to je humanitarna situacija u Venecueli i situacija u Venecueli. I ovo je jedno područje koje je postalo još jednim dijelom u svijetu gdje je humanitarna kriza iz dana u dan se pogoršava. E, vidjela sam jedno izvješće koje je zaista potresno bilo na BBC-u o upravo tome o jednoj ženi koja je eto, prelazila granici i prema Kolumbiji, te isto tako e, kazala da gladuju e, ljudi u Venecueli, a situacija se iz dana u dan pogoršava. Neću puno toga kazati, e, više od toga, jer mnogi kolege su bili u Venecueli. Prije moraš li otići? Da, znam da ću riječ opće uprave a da se bih htjela kazati jer morati nas napustiti i nakon što čujemo izvješće opće uprave Eko. Izvolite. Hvala Linda. Jako kratko, jer sigurna sam da će nam komisija sve objasniti i želim zahvaliti kolegama. Želim samo kazati da postoje da, ipak ću na španjolskom e, se obratiti vam. Humanitarna kriza koju upravo sada doživljavamo u Venecueli izuzetno je e, izuzetno složena i neobičajna. Migracijske organizacije je kazala da je to najveći egzodus koji ikada postoja u ovom području 2,5 milijuna izbjeglica u Peru, Kolumbiji, Braziliju, Ekvadoru. Dakle, ljudi koji su izbjegli iz Venezuele imamo eh, i eh, razmjerice prema granici sa Brazilom. Eh, Venezuela i život u Venezueli je nemoguće. Nevjerojatni slučajevi se događaju u samoj Venezueli E, zaista je riječ o humanitarnoj krizi općih razmjera, a koja je zapravo rezultanta političke krize za koju u ovom trenutku nema e, nikakvog rješenja. Sve što mi donosimo kao rezolucije, sve što se događa e, u ime dakle, svjetske zajednice, nažalost, oglušuju se tamošnji akteri i političari na sve ono što im poručujemo i kod vlastodržaca i kod e, potpredsjednice koja kaže i izjavljuje da nema gladi u Venecijoli, što znači da i vlada tamošnja naprosto e, ne želi čuti ništa o tome, isto tako niječe se situacije. Vidimo 70-godišnje žene koje se brinu o malodobnoj djeci koje su potpuno izgladnjela, to su strahovite slike koje dopiru do nas, a zapravo je riječ o bogatoj državi. Tu su nemoguće i nevjerojatne stvari koje se odvijaju u ovom trenutku, a isto tako i na društvenim mrežama i u javnosti se prešućuje i niječe postojanje bilo kakve krize. Naprosto e, ne dozvoljava nam se da doznačujemo bilo kakvo pomoć ili financijska sredstva u ta područja usprkos tome što e, se mora pomoći, moramo sve poteškoće obuhvatiti u samom korijenu i srži stvari. Nije reći samo o slanju novaca, pa čak kad bismo uputili novac u ovu državu, e, ovaj novac završava u krivim rukama. Stoga ne više sredstava kako bismo pomoći, već nam je potrebna jedna daleko jača pozicija u smislu sankcija, koje bismo e, prema ovom režimu koja je izazvala e, ovu gospodarsku humanitarnu krizu koja nikada na ovom kontinentu nije zabilježena. Zapravo čitava regija e, i čitav ovaj dio svijeta prolazi destabilizacijski proces. Nažalost, moram vas napustiti i dajem riječ i prepuštam riječ svojim kolegama i komisiji. Ja ću i dalje se baviti ovom tematikom. Svi zajedno bismo se trebali baviti ovom tematikom. E, u Španjolskoj, u Portugalu imamo velik broj stanovnika Venezuele. Moramo ih poduprijeti i moramo im kazati da ih nećemo staviti same i da je sve ono što Venezuela proživljava nevjerojatno. Hvala lijepa. Dajem riječ opće preko, a i onda ostali kolege mu uzeti e, riječ. Razgovarao sam sa povjerenikom Sirenizim kada je ova kriza počela i on mi kazao koliko je to ozbiljno i koliko je šokantno e, bilo iza njega kada je vidio što se događa u Venecueli. Gospođa Iren Hores. Evo, dajmo reći. Hvala lijepa. Hvala na ovom točnom izgovoru mojeg prezimena. Hores. Ja sam rukovoditeljica odjela koji e, u općoj upravi EKO se bavi Latinskom Amerikom. Želim vam zahvaliti, a isto tako i hvali, zahvaliti na interesu odbora kad je e, riječ e, isto tako o ovoj tematici unutar Europskog parlamenta. Zaista je teška humanitarna kriza koja je u tijeku u Venezuelu, a pomalo se ova kriza nalazila u sjenama svih ostalih događanja svi e, zajedno pozdravljamo isto tako i misiju Europskog parlamenta koja se uputila na granice Venezuela i u pogranično područje, a isto tako e, smo i mi sudjelovali u tome. Ja bih željela predstaviti tri točke. Jedna je situacija humanitarne, situacija u samoj Venezueli, a situacija u susjednim državama koja je potaknuta ovim masovnim egzodusom u susjedne države, te situacije koje je tim u vezi nastale i treće što mi u Devku kažem, radimo u ovom trenutku i što namjeravamo raditi. Što se same situacije u Venezueli tiče, kako bih dodala ono što je e, gospođa Besaril, zastupnica, istaknula, jest e, zaista e, očajno. Venezuela koja je bogata resursima, koja je bila stabilna demokracija u Latinskoj Americi, jedna od najbogatijih zemalja u Latinskoj Americi, e, kroz kontinuirani e, krivi menadžment u gospodarskom smislu dovedena na koljena dvije trećine venecuelanca ne mogu se priuštiti osnovno prehrambene proizvode. E, podatke koje ću sad iznijeti dolaze od e, nacionalnog e, dakle službe za statističke podatke i isto tako vidimo da se situacija u značajnoj mjeri pogoršava. Dvije trećine venecuelanaca ne može se priuštiti hranu, pothranjenost je postao ozbiljan problem, a isto tako 16% stopa pothranjenosti, isto tako 2 miliona djece koje ne pohađaju školu, niti e, si mogu priuštiti hranu, niti mogu si priuštiti transport 90% e, bolnica ne funkcionira jer naprosto nedostaje opreme, e, nedostaje medicinskih proizvoda, a isto tako i nedostaje i opskrba vodom i električnom energijom. Ljudi ne mogu poći uopće u te bolnici. Inflacija je prešla u hiperinflacijski tok u posljednjih e, godinu i pol dana. Ova hiperinflacija e, izaziva takove posljedice da venecuelanci e, sa onime što prihoduju mogu prehraniti svega nekoliko dana ovise o karticama koje su dodijeljene koje se distribuiraju kroz politički E, ogranke. Od e, prije mjesec dana situacija se još drastično pogoršala kroz e, devalvaciju same monete, same isto tako predsjednik Maduro je uveo novu valutu i sve skupa je dovelo do je dovelo do apsolutnog nestanka svih rezervi koje su sama kućanstva imala. Ako govorimo o dvije trećine stanovnika koje ne mogu se priuštiti prehrambene proizvode, danas će to biti još i veća brojka. Sve ovo skupa dovelo je do kontinuiranog eksodusa venecuelanaca u nekoliko prošlih godina to su bili pripadnici srednjeg sloja koji su napustili, dakle ljudi koji su imali daleko veće imovinske vrijednosti. Od početka ove godine masovno izbjeg, dakle masovno bježe i siromašniji slojevi. 2,5 milijuna napustilo je u posljednjih godinu i pol dana Venezuelu, ove brojke se još k tomu dramatično povećavaju iz dana u dan. Kolumbijska granica, tisuće ljudi e, prelaze u Kolumbiju sa onime što je ostalo od ušteđevine sa zadnjim zalihama e, dolaze na granicu 1,6 milijuna E, kartica za prelaz granice koje, koje Kolumbija of, službeno dakle, izdala, a sada imamo jedan milijun venecuelanskih izbjeglica koji su gospodarski izbjeglice u Kolumbiji. 400 tisuća nastavilo put do Venecuele i dozvolite da pogledam u ove brojčane podatke vezano uz migracije. U Kolumbiji službeno je registrirano 900 tisuća ljudi plus 1 milijun koji se već nalaze u samoj zemlji, 1,6 milijuna e, koji imaju ovu karticu mobilnosti. I to vrijedi za Ekvador. 547 tisuća prelazaka venecuelanaca u 2018. godini. Stotinu tisuća ljudi venecuelanaca koji su službeno registrirani kao izbjeglice ili kao gospodarski migranti u Ekvadoru. Većina mm, najnovih prelazaka e, jest prolaz do Perua i Čilea. Peru je primio 400 tisuća izbjeglica do, do e, srpnja 2018. godine. Dakle, samo u ovoj godini je to 400 tisuća novih dolazaka u 2018. godini u Čileu i još e, tome dodamo 100.000 već izbjeglih ljudi u Brazilu i imamo 70.000 ljudi koji su samo ove godine došli u Brazil. Prošle godine, dakle krajem prošle godine, susjedne zemlje e, su imali jednu, na neki način pristup dobrodošlici ovim e, izbjeglicama, znači zemlje u okruženju su e, prilagodili svoj pravni dakle svoje pravne sustave kako bi omogućili ovim specijalnim vizama i radnim dozvolama za sve one koji su došli u njihove zemlje. S obzirom da među u posljednjih mjesec dana e, bijeg venecuelanaca i dolazak u ove susjedne zemlje toliko eksponencijalno porastao, e, moramo kazati da imamo e, socijalne nemire u tim zemljama, imamo Mm, demonstracije u tim državama i same vlade se nalaze pod pritiskom kako bi kontrolirali ovaj dotok ljudi. E, sada zahtijevaju ipak putovnice i to važeće putovnice za venecolance kako bi prešli granicu. A činjenica je da se putovnice ne mogu dobiti u Venecijali upravo zbog toga što nema papira, nema strojeva, nema električne energije, što znači da su liste čekanja e, strahovito duge i nedostupne za e, siromašne ljude. Dakle, bez evidencije, bez putovnice i sigurno isto tako ste vidjeli i same poziv na hitno djelovanje koje uputili Ujedinjeni narodi prije desetak dana, a sve to skupa se dogodilo nakon što nakon što su e, ljudi zaustavljeni u graničnom području, prije svega kada su htjeli dospjeti do Perua i gdje bi se zapravo na tržištu rada u Peru mogli integrirati na tržište radne snage. I sada ti ljudi stoje u graničnom području i to vrlo osjetljive skupine stanovnika. Situacija u Kolumbiji je strahovito loša, s obzirom da se ne može transportirati ove ljude. Oni pješke kreću na put, tisuće ljudi koji se kreću e, do mjesta gdje bi mogli ostati ili zaraditi neki novac za život. Prije svega riječ je o djeci, o mladim dječacima koji su zapravo e, predmetom eksploatacije, bilo radne eksploatacije, seksualne eksploatacije ili eksploatacije za kriminalne radnje. Sve ovo pak je situacija koja se upravo tiču ovih e, osjetljivih skupina destabilizirajuća situacija u Kolumbiji gdje zapravo dolazi do destabilizacije i sam mirovni proces koji se tamo odvijeva, a isto tako znamo da je taj proces na vrlo krkim nogama. Mladi venecijalanci su isto tako i regutiraju u kriminalne skupine i e, kao krijumčari droge, te isto tako e, pripadnici dijelena kao Eh, vojne skupine registruje ove mlade ljude. Nekoliko puta upućeni su pozivi eh, da se uputi međunarodna pomoć eh, isto tako OSS je dao jasnu poruku, uputio jasnu poruku, te isto tako Ekvador je pozvao da se organizira međunarodna konferencija koja bi bila posvećena pitanju migracije. Što smo mi učinili do sada? Ekon je započeo svoj angažman u Venezueli još prije dvije godine. Eko kao opća uprava sa vrlo skromnim e, osnovama mi smo e, zapravo podupirali venecuelanski karetas e, kako bi u tom području djelove Prošle godine 200 milijuna eura kroz koje smo poduprli i Crveni križ. Dakle, započeli smo zajedno sa UNHCR-om i OEM-om i nekim e, civilnim organizacijama, nekim nevladim organizacijama i pokušali e, sredotočiti se na stvaranje humanitarne mreže. Jedan od problema s kojim smo se susreli u Venezueli je upravo da Venezuela, s obzirom da jest bogata država, nikada nije imala tradiciju bilo kakvih humanitarnog djelovanja što znači mi smo iskrađivali ove strukture i ove organizacije, te smo isto tako dali humanitarnu pomoć, pomoć u obliku hrane i u obliku zaštite ove e, godine i nakon posjete povjerenika NIDISA mobilizirali smo još danjih 5 milijuna iz samih pričuva EKO, a u ovom trenutku da širimo našu e, pomoć unutar Venezuele, ali i u zemljama u okruženju. Dio naše potpore ide u Kolumbiju koja isto tako e, prati razvoj događaja u pograničnom području sa Venezuelom, a isto tako i e, koji dakle, organiziraju pomoć samim migrantima. Ekvador i Crveni križ u Ekvadoru je mm, dobro dio te pomoći, dakle prvi prihvat e, migranata koji se organizira kroz organizaciju Crvenog križa u Ekvadoru. A isto tako smo poduprli e, pogranično područje uz pomoć IOM-a kad je riječ o granici prema Brazilu. Jedna značajna činjenica jeste da smo bili u mogućnosti pomoći unutar same Venecuele. Sigurno je činjenica i to da smo svjesni da venecijanska vlada nikada nije e, priznala postojanje humanitarne krize, nikada nisu tražili međunarodnu potporu i uvijek je to na neki način nekakvo mm, osjetljivo pitanje e, i osjetljiv odnos sa samom vladom. Međutim, na lokalnoj razini učinili smo sve i to na transparentan način, a naši partneri na licu mjesta e, bili su u mogućnosti djelovati uz dakle privolu lokalnih e, vlasti, a bez ikakvog utjecaja lokalnih vlasti na njihove aktivnosti. Za nas e, mi smo to uzeli kao jedan pozitivan signal a isto tako kada smo e, pokušavali ostati na neki način ovim e, djelovati na nižim razinama a isto tako je bilo olakšano to djelovanje kroz upravo ove regionalne organizacije Ove godine u svibnju 2018. godine zajedno sa TEFKOM i FPM e, radili smo na okrupnjivanju samih resursa iz DEFKO-a koji isto tako teže rade jer moraju raditi i sa vladinim strukturama u Kolumbiji e, kako bismo bili konzistentni i imali zajednički okvir za intervenciju u Venecijelu i u samoj regiji. Dakle, od svibnja smo pokušali postaviti jednu takvu mrežu, a s obzirom na ogromne potrebe u Venecijeli i s obzirom na isto tako velike potrebe u zemljama okruženju, moramo učiniti daleko više. Hvala vam. Hvala na ovom sveobuhvatnom pregledu situacije. Ovaj odbor prvi puta govori o humanitarnoj krizi. Drago mi je da to činimo jer kom povjerenik mi je pričao o užasnim scenama koje je vidio, a imam i kolege koji su to vidjeli, da ću im sada riječ. Prvo Josefar je iz Pučana, a onda kolega iz Alde kluba. Hvala predsjedniku i hvala što ste otvorili raspravu o ovom vrlo važnom pitanju. Ja sam zaista bio članom jedne od e, delegacija da vidimo kako izgleda venecuelanska humanitarna kriza. Bio sam u Kukuti na granici sa Venecuelom u Kolumbiji. Ono što mogu reći je da je meni kao ljudskom biću bilo vrlo teško gledati ono što sam vidio tamo. Vidjeli smo ljude u užasnoj situaciji, ljude koji su bili ogorčeni, kao što je Tereza rekla, djecu bez roditelja. E, noć koju smo proveli tamo, dobili smo vijest da je sedam venecuelanaca poginulo na cesti za e, Kukutu, odnosno umrlo je od hladnoće. Oni su pokušali pobjeći iz Venezuele. Bili su nekoliko kilometara udaljeni od Kukute. Zaustavili su se tamo prodinu noć i umrli od hladnoće. To je svakodnevna situacija. I to na granici. A ne znamo što se događa unutar zemlje. To je činjenica. Bez obzira što glavno uprava Eko kaže, ono što se u Venezueli događa je istina, ono što se unutar Venezuele događa je još gore. Bio sam u Venezueli u 2015. za vrijeme izbora i od tada dobivam izvješće od e, građana Venezuele koji me mole da im pomognem hranom, liječnikovima, bilo čime. Ja pokušam, ali, ali je to jako se teško probiti kroz e, zapreke koje postavlja režim. Oni ne žele priznate da postoji humanitarna kriza i jednostavno puštaju ljude da umru. Nisam želio toliko dugo govoriti, ali bio sam u Kolumbiji i čestitam kolumbijskim vlastima jer oni čine najbolje što mogu, fantastično što su napravili na granici, ali moram kritizirati neke druge države kao što su Peru i Ekvador. Oni sada traže putovnice za izbjeglice i to nije prihvatljivo. Oni ne mogu dobiti putovnicu u Venezueli, to je nemoguće što znači da im je zapriječen put tamo. Dozvolite da vam kažem što se događa u Brazilu i što me brine ljudi bježe iz zemlje zbog e, grozota sa kojima su suočeni e, zbog Madurosa. Oni sada prelaze granicu i, dole, i prelaze na drugu stranu. To se događa u Braziliji. Ono što želim reći na sreću postoje još neki koji se bore da Venecuelanci dobi pravo da žive u svojoj zemlji. Gospođo predsjedateljice, želim vam zahvaliti na ovoj inicijativi da se pritisne gospođa Mogherini da učini više da bi se pritisnulo venecolanske vlasti, ali molim da pritisnemo i putem među, pojedinačnih sankcija za Venecu E, u elenske vlasti. Najvažnija stvar je da da se prizna status e, izbjeglica venezuelancima jer to će biti velika promjena. Oni tamo umiru svakoga dana, iz dan u dan. Sada dok ja govorim, ljudi u Venecueli umiru. Hvala lijepo. Da, to me podsjeća Eh, eh, ono što se događalo u Turskoj u 2015. i 2016. Eh, pošto, prije nego što ljudi počeli bježati u Europu i lokalno stanovništvo je protestiralo zbog ogromnog broja izbjeglica E, oni prvi koji stignu, oni se mogu identificirati i uključuju se u gospodarstvo zemlje, ali što više ljudi dolazi, to postaje e, gore. Moramo razmisliti ne o početcima, već o tome što činiti dalje. Možda nešto na plenarnoj e, i govoriti o političkoj situaciji. Možda na našem političkom klubu sljedećeg godine. Beatrix je bila također sa jednom delegacijom krajem srpnja. Neka nam Beatrix nešto kaže o tome. Hvala gospođo predsjedateljice i hvala komisiji na e, predanosti koji se bavi ovoj informacijama koje su nam priželi o tome što se može napraviti u Venezueli. moram vas podsjetiti o izvišu od prije dvije godine. Tamo je bila jedna užasna crno-bijela fotografija koja je pokazala kakav je slom te države. Venezuela malo po malo umire. A u nekim mjestima se ta polagna smrt i ubrzala. Ne radi se samo o propadanju, o kolapsu e, jedne države. Jedna politička odluka donesena namjerno za to nije bilo razloga, nije bilo neke prirodne katastrofe, odnosno nečega što se dogodilo, neko, neke katastrofe u okolišu. Venezuela je bogata zemlja sa 30 milijuna stanovnika više manje, a u posljednjih nekoliko godina je postala siromašna. Tamo vlada glad, nedostaci, ne postoje najosnovnija robe, i sve se to instrumentalizira. Maduro je doživio sankcije eh, od strane eh, eh, EU-a kao i mnogi iz njegovog okruženja, ali Maduro nastoji održati korumpirani režim i to smo vidjeli u brojnim sudskim predmetima. Nove godine se oglasio UN. I tu smo čuli da otprilike 200 tisuća, odnosno 4 milijuna ljudi e, bježi iz dana u dan e, zbog gospodarskih razloga. Više od 10%, odnosno 15% stanovništva su postali dijelom egzotusa, odnosno dijaspore. A, a to nije zbog nekih, nekog rata ili prirodnih katastrofa, ne. Oni koji prelaze da bi živjeli u Kukuti, odnosno oni koji su posjetili Kukutu će se toga sjećati. E, kretanje ljudi iz različitih razloga, vidjeli smo izbjeglice, izbjegličke e, kampove, vidjeli smo pravo, pravca to romaštvo. Ono što smo tamo vidjeli, ja nisam nikad vidjela prije E, jedna neprekinuta ljudska patnja. To je apsolutno sramotno. I vidite kako ti ljudi pate. Ako recimo odete u Sudan, želite pomoći, osjećate patio. Ja sam bila na tom mostu kod Kukute na granici. Oni bi mi mogli biti moji susjedi. Oni vam se čine poznatima i to čini stvari težem i gorim za shvatiti, gorim nego što ikad možete zamisliti. Moramo nastojati nešto postići, moramo raditi u tom smjeru. Kad pokušate pomoći Venecijeli, morate to gotovo raditi poskrivečke, jer e, režim želi uništiti bilo kakvu nadu za preživljavanje vlada, on ne mogućava da se pruži bilo kakva pomoć, ne tolerira to. Što mi možemo napraviti? Moramo pružiti pomoć na granici, moramo osigurati transparentnost i moramo biti pametni kada dijelimo fondove. E, prehrana je važna jer je smrtnost djece užasna. žene ne žele rađati u Venecijoli, žele to rađati u drugim zemljama. Ne žele u Venecijoli rađati. Razina pothranjenosti je ogromna, ne možete to zamisliti. Javljaju se bolesti koje su već iskorijenjene i sad se vraćaju i izbijaju među tim ljudima. Imamo dakle Venezuelance koje napuštaju zemlju, i idu u Kolumbiju, kao što je kolega rekao, kolumbijske vlasti čine sve što je moguće na vrlo profesionalan način. Zaista su jako predani u svojim nastojanjima da pomognu. Razgovarali smo sa mnogim kolumbijcima, sa institucijama, organizacijama i vlastima svi govore o venecuelancima kao svoje braći, ne samo kao slogan, zaista su se tako osjećali. Dakle, prehrambene potrebe, osnovna medicinska skrb. Ti ljudi ne mogu otići bilo gdje da bi cijepili svoju djecu, nema električne energije. Bilo je nestašice, struje u mnogim mjestima. Neka područja su potopljena. Odnosno, a s druge strane u ta područja nadiru gomile ljudi. Moramo pokušati biti djelotvorni pragmatični u korištenju humanitarne pomoći, ali moramo također biti čvrsti i odlučni kao parlament. Čini se da vlade reagiraju na nestabilnost u regiji, ali mislim da je rezolucija koju smo donijeli vrlo jasna, a moramo dodati i više toj rezoluciji. Moramo se pozabaviti operativnom djelovanjem humanitarne pomoći. I također mislim da u svemu tome možemo učiniti više. Hvala najljepša. Ima li netko od kolega volju da se javi? Šar Gorens, izvoli. Da, želio bih e, pitati one koji su posjetili Venecuelu do koje mjere možemo nešto poduzeti e, uz pomoć Crvenog krosa, caritasa venecuelanskih nevladinih organizacija na terenu. Kao što smo čuli, teško je ako ne i nemoguće učiniti bilo šta izvana. Postoje li posrednici koji bi nam omogućili da pošaljemo humanitarnu pomoć? Jer tako se stvari odvijaju i drugim državama, recimo Sjevernoj e, Koreji, gdje postoje lokalne organizacije kojima se može vjerovati. Moje drugo pitanje je povezano s prvim Lokalni protagonisti, jesu li oni vrijedni povjerenja, dovoljno vrijedni povjerenja, tako da možemo sigurni da pomoć koja dođe u Venezuelu bude korištena kako treba. E, Glavno pravna je govorila o suradnji s Caritasom na terenu. Ja se sada samo prikupljam pitanje pa ćemo na njih odgovoriti. Jose, želiš odgovoriti onome što je Charles pitao? Hvala vam na pitanju, Šal. E, postoje lokalni, lokalni protagonisti koji tamo djeluju, ali je to jako delikatno. Oni bi mogli imati jako puno problema sa Madurovim režimom. Ono što smo čuli na terenu je da postoje neke neformalne e, neformalni putevi za humanitarnu pomoć, ali ništa službeno. Ne mogu e, reći tko nam je to rekao, ali postoje načini na koji se stvari mogu napraviti, kao što je Beatrix rekla, ali treba biti jako oprezan. Jer su stvari jako teške, vlasti na drugoj strani znaju da postoje taj put i oni su ga svjesni. I ono što vlasti rade je dobivaju mito za omogućavanje tog puta Postoji jedan formalizirani, neformalni način e, kako se stvari rade, to tako moramo ostaviti i postoje protagonisti na terenu s kojima možemo surađivati. S njima smo u kontaktu, imamo te kontakte. Ono što radimo u ovome trenutku je da pokušavamo mm, poslati ono što im treba na neki neslužben način. Da, imali smo pitanje što još možemo učiniti kakve poluge imamo u Venezueli jer smo u srpnju donijeli rezoluciju e, već smo imali jednu raspravu o Venezueli. Mm, ne znam je li se ovo pitanje putovnica dogodilo od srpnja. Ne znam, žele li na naše kolege još jednu rezoluciju ovaj mjesec moramo razmisliti o možda ovom pitanju putovnica. Ne znam što možemo učiniti. Moramo razmisliti kako razgovarati s drugim zemljama o tom pitanju putovnica. Možda ako mi zatražimo putovnica, oni će tražiti više pomoći ili nam mogu više reći o tome što se što radi jedini narodi na terenu. Gospodin Gornje se javio za riječ. Hvala. Moje pitanje je diplomatsko po svojoj prirodi. Zbog čega Europska unija ne pritisne Venezuelu još više i snažnije? Zašto pokušavamo koordinirati europske zemlje u tim pokušajima? Iako znamo da je Madurov režim korumpiran, oni koji su korumpirani ne drže novac kod kuće, to se zna. Sigurno postoji neki drugi način da se mm, e, uđe u ozbiljne razgovore s Madurom, vladom. Da, uvijek u nekim bankama postoje ti novci koji su sakrali. Želim dodati jednu stvar. E, što može učiniti Evropska unija? Postoji organizacija e, američkih država i imamo i također mogućnost e, informiranja o e, zločinima protiv e, humanosti upravo koji se događaju u Venezueli i pogotovo o recimo siromaštvu, osim toga i gladi. Dakle, takva informacija koja bi došla Eh, od kanadskog ministra pravde ili pravosuđa Kotlera eh, upravo eh, za sve države koje su potpisnice rimskog statuta ako se radi o zločinima protiv čovječnosti to je nešto što bi morale znati i na to ukazivati države članice Europske unije. E, I e, naravno treba e, poduzeti i istragu. Četiri su države Latinske Amerike, Kolumbija, Čile, Peru koje će ovo podržati i naravno Kanada je uključena u čitav proces i mislim da je e, stajalište e, koje bi bilo jednako tome trebaju zauzeti i države članice Europske unije. Ne govorim samo o e, gladi ili siromaštvu, nego o mučenjima svakoj vrste fizičkim, e, seksualnim i drugim oblicima. Pa treba svakako djelovati i na institucije u Venezueli, treba apelirati apelirati e, na e, humanitarnu stranu imamo mogućnosti odgovornog djelovanja u e, okviru naših nadležnosti, ali tu je i Međunarodni sud pravde koji može djelovati. Hvala lijepa. Mislim da evo možemo Jozefu dati riječ. Vjerujem da sada E, sasvim praktično govoreći, čak ni Vatikan ne može učiniti ništa. To, to je nažalost tako, a naravno da je jedini način da se dopre je e, kroz preko Kube e, i e, to je jedini način. Jedino preko Kube, jedino preko Kube možemo slati i humanitarnu pomoć. To je za sad jedino rješenje. Kao što je Beatrice rekla, potrebna su nam i međunarodna tijela poput Međunarodnog suda pravde koja trebaju nešto poduzeti i naravno građani nam se na dnevnoj bazi obraćaju i govore što E, vi radite, jeste li na e, odmoru dok ljudi umiru i tako dalje. E, dakle, još jednom predsjedateljice želim i čestitati na tome što ste uopće ovo stavili na raspravu. Dajem sad riječ Digi Eko Možda možete odgovoriti na jedan dio ovoga. Hvala vam lijepa, predsjedateljice. Ja samo se mogu pridružiti svemu što je rečeno. Do sada situacija je doista očajna, a parlament je e, u srpnju dao jednu jako dobru izjavu E, što se tiče novih elemenata za koje pitate, dva su. Inflacija raste i novi paket ekonomskih e, rep reformi je e, znatno devalvirao nacionalnu valutu i smanjio kupovnu moć, rastu cijene osnovnih namirnica, e, sve oblike pomoći potpora režu, e, ljudi su ostali bez uštede i tako dalje. Dakle, e, dvije trećine ljudi ne mogu si kupiti ni hranu, a vjerojatno je broj znatno veći, e, što je potaknulo još veći odljev stanovništva i bijeg iz e, zemlje. Pa prema tome što se tiče intervencije u ovako očajnoj situaciji, ljudi naravno odlaze, odlaze u susjedne države i to je potaknulo te države da pojačaju granične kontrole. I ja poznajem donekle Peru. Peru je uveo neku vrstu humanitarne vize e, upravo za venesolance e, koji bi im e, omogućio pristup osnovnim službama i oni su e, postrožili režim, potrebno je imati valjanu putovnicu i određen iznos e, novca u dolarima, što ljudi nemaju. E, Ekvador je isto tako dolarizirana ekonomija, tu je onda prostitucija i tako dalje. I Ogroman broj ljudi e, čeka e, da bi e, prodali bilo što i doista se velike napetosti i konflikti događaju ljudi koji dolaze su iznimno siromašni prostituiraju se i ulaze u različite aktivnosti koje im omogućuju e, preživljavanje e, i e, raste pritisak u smislu sigurnosti. Venezuela je uvijek bila nesigurna država s visokom stopom kriminala i sad je kriminal opet u porastu upravo zbog toga što su velike nestašice i e, još je veća nesigurnost građana. Evo, to je e, slika e, i nama je iznimno važno što ste vi ukazali na svoj interes budući da i mi želimo mobilizirati više resursa i raditi još bolje. Evo pitanja. S kim radimo? Kao što sam rekla na početku, e, mreža e, nevladinih organizacija je slaba u Venezueli. Trudimo se na njenom jačanju i e, radimo s lokalnim karitasom, crvenim križem i drugim e, vjerskim e, organizacijama kao što je Fe Alegria koje postoje i u drugim državama Latinske Amerike te imamo i uspostavili smo stalnu prisutnost u Venezueli. Imali smo i stručnjake tamo, imamo ured u Bogoti i eh, koji redovito putuju u Venezuelu i eh, imamo eh, stručnjake koji nadziru i pomažu nevladinim organizacijama. UNHCR je tu, e, Međunarodna organizacija za migracije, e, UNICEF i drugi koji e, rade službeno s Venezuelom i mi s njima surađujemo. Podržavamo i stvaranje humanitarne mreže da bismo pojačali koordinaciju e, onoga što oni rade. Dakle, e, puno je tu teškoća kojih smo svjesni, ali ne smijemo popuštati. E, mi kroz paho recimo uvozimo lijekove tražeći najbolje moguće opcije. Na lokalnoj razini stvari znaju biti lakše jer su očajne i lokalne vlasti. I, e, Ono što sam e, ranije rekla, organizacije nisu toliko jake i vjerodostojne. E, problem e, s organizacijama je također u tome što je velika rotacija, fluktuacija njihovih kadrova. Recimo, ako je Caritas doveo neke liječnike, liječnici odu. I čitavo vrijeme morate ljude iznova obučavati i jačati organizaciju i nadzirati jednako tako. Vjerujemo da uspijevamo da donekle upravljamo time uz sve naravno ograde koje ste i vi spomenuli. Što se tiče un UN radi, djeluje na migracijskim pitanjima, a UNHCR i Međunarodna organizacija za migracije također su snažno angažirani i oni su eh, uputili eh, izvanredne apele, to je učinio i UNHCR i imamo 32 milijuna dolara, UNHCR-ovi 47, mi eh, im dajemo ono malo što imamo kao što smo rekli na početku, mogli bismo i možemo, trebali bismo činiti više. Što se političke razine tiče, kolak radna skupina vijeća e, svaki tjedan ima na dnevnom redu u Venezuelu. E, I ne mogu sad govoriti u ime kolega, iz IAS-a. E e, mogu samo reći da bi oni rado došli i govorili onome što rade. Znate da je Evropska unija u e, prošlosti podržala više pokušaja medijacije i isto tako kontakte s opozicijom i sankcije su stavljene e, upravo radi političkog nasilja e, nekim ljudima, nekima su i e, zamrznuta sredstva, osobna sredstva. No, ne mogu dalje u to ulaziti, mi se bavimo isključivo humanitarnom stranom. Susjedne države, kao što sam prethodno rekla, su pod velikim pritiskom i one su e, utemeljile takozvanu Lima skupinu. To je podskupina latinskoameričkih država koja ima za cilj baviti se venezolanskom situacijom i ja smatram da e, je to vrlo važno. Članica te skupine i Kanada. E, Evropska unija je promatrač i podržava skupinu, ali nije član. Nekoliko je apela e, za e, većom humanitarnom pomoći krenulo iz te skupine. Mi bismo trebali veću podršku za migracijsku krizu koja se odvija i to e, pogotovo za e, najosjetljivije skupine koje su zaglavile između različitih granica. Tu, su, e, tu je i mnoštvo djece koja su često eksploatirana i osim ovoga mislimo da se treba fokusirati na humanitarnu podršku unutar Venezuele e, i e, spriječiti e, ta umiranja i strašan eksodus ljudi koji je iznimno loš za ljude koji su u državi ako e, recimo odlazi e, netko e, tko je zapravo u životnoj dobi kad može raditi, a onda ostaju stari i djeca, a to je doista očajna situacija. Eto, toliko od mene. Na raspolaganju sam za informacije. Hvala vam lijepa i jako mi je drago što smo imali vremena ovo čuti. E, možda je preuranjeno da tražimo da ovo opet dođe na plenarno zasjedanje, a jer smo rezoluciju objavili e, prošli mjesec. Ali e, DJ koja je doista angažiran E, i gospođa Mogherini je e, svjesna svega, njoj ćemo se svakako e, obratiti, važno je i ući u dijalog sa susjednim državama radi humanitarnih viza. Dakle, teško je, kao što čujemo, dopremiti humanitarnu pomoć, ali s druge strane ljudi bježe iz zemlje i umiru na e, cestama i doista smo vidjeli e, strašne situacije e, u nekim od najsiromašnijih država na svijetu, dakle za Venezuelu je to još šokantnije ali svakako poslaćemo e, pismo i e, koordinatorima gospođi e, Mogherini ne bude li promjena svakako ćemo to uvrstiti opet na dnevni red plenarnog zasjedanja. Hvala još jednom, hvala kolegama koji su govorili o svojim iskustvima. 21. E, e, pitanja, e, zatim 22. razno, 23. Sljedeći sastanak Jose, prije nego što odeš. Ambasadori iz različitih država Europske unije će biti ovdje e, i možda bude netko, možda bismo mogli u najdomanjem sastanku e, razgovarati s nekim tko je veleposlanik u Venezueli. 14. rujna u 14.30 vidimo se opet. Hvala vam lijepa, hvala prevoditeljima. Doviđenja.